Osim toga sam dobila od kluba zastupnika socijalista i demokrata zahtjeve za imenovanje u odbore i delegacije. To će se naći u zapisniku današnjeg sastanka. Ukoliko ne bude nikakvih primjedbi do usvajanja zapisnika, smatrat ćemo da se i